E, što se tiče trgovinskih odnosa između Europske unije i Kine te status tržišnog gospodarstva. Gospodin Lange kao izvjestitelj izvolite. Predsjedniče, povjerenice, uvaženi kolege. E, Kina je svakako važan trgovinski partner i za mnoga radna mjesta Europske unije ta je trgovina e, stvorila ta radna mjesta i upravo zato ovo je pitanje koje sada raspravljamo, vrlo osjetljivo pitanje. Kao što znadete, Kina je, a to je bio napredak, 2001. E, e, pristupila je Svjetskoj trgovinskoj organizaciji protokolom o pristupu i e, uglavnom se pridržavala propisa Svjetske trgovinske organizacije, ali u tom pristupnom protokolu stoji članak 15. koji kaže 15 godina razvoja e, sustava za antidumping i antisdržavne potpore i u prosincu ove godine taj će prelazni rok isteći u tom smislu moramo e, sada početi razmišljati jer naime u izvan e, ikakvih sumnje da naši antidampiški postupci su u E, postupku povezani s Kinom. Više od 80% svih postupaka koji se odnosi na dampiške postupke povezani su sa Kinom i to upravo zato što je njihovo e, e tvorenje cijena i način na koji oni e, formuliraju cijene za nas problem. Znači, što se to znači kada u prosincu istekne prelazni rok? i e, sada e, ako Kina e, hoće li onda Kina postići status tržišnog gospodarstva ili ne a s druge strane naš poziv za e, zaštitne instrumente ne smijemo ispustiti iz ruku ponešto me muči hoće li to još vremenski sve biti moguće jer za zakonodavne prijedloge potrebno je određeno vremenski roke i također se su zakonodavci moraju oko toga sporazumjeti. Pa me zapravo pitam se gdje je nestalo ovih 15 godina, trebali smo se posla primiti i ranije. Svakako postoje tri opcije za ono što se može učiniti pustiti da se sve od radi automatski, da Kina automatski dobije status tržišnog gospodarstva i time e, mogućnosti e, nadzora antidapinga i subvencija ispustiti to iz ruke. Naravno, to može imati velikih e, negativnih utjecaja Australiji se to dogodilo i sad se više ne mogu braniti. A druga opcija je jasno reći ne, što bi automatski e, dovelo do tužbe pred Svjetskom trgovinskom organizacijom. I nadalje, kad se dočno pogleda protokol, Postoji još i određeni prostor, manevarski prostor u protokolu za alternativne metode, a što se recimo tiče e, utvrđivanja cijena trećih država, ali i e, obveze dokazivanja. I upravo je to nešto što mislim da bismo trebali detaljno još analizirati. Znači, hoćemo li ovdje postupiti tako da i nakon 11. prosinca e, zadržimo e, pametan e, mehanizam e, zaštite. A to pak znači da će trebati voditi e, razgovore sa kineskim partnerima kako bi se postigao dobar sporazum, pametan sporazum. I će trebati voditi razgovore jer naime ne može državnim subvencijama dolaziti do pretjerana proizvodnje koja se onda dampira na europsko tržište. To je nešto što treba biti e, rasprava. Na primjer u e, Veljači će u Briselu e, sektor čelika imati veliku demonstraciju u tom smislu. Također e, državne potpore subvencije su povezane i sa radnim mjestima, pa treba jasno analizirati koje će učinke ove tri opcije imati i kako osigurati da radna mjesta ne budu ugrožena, a industrijski razvoj u Europi, gdje rekli smo želimo 20% eh, ovog bruto domaćeg proizvoda koji treba jačati, a ne slabiti. Eh, nadalje, od eh, travnja 2014. nema reforme trgovinskih zaštitnih instrumenata, a s druge strane pitanje hoćemo li dati, hoćemo li Kini dati e, status tržišnog gospodarstva. Znači trebamo utvrditi jasne linije i također želim pitati vas također gospođo povjerenice što i kada ćete staviti na pred nas e, i kakav će biti sadržaj tog prijedloga. Zahvaljujem. Hvala, povjerenica Malmström. Zahvaljujem gospodine Lange što ste mi dali mogućnost da malo detaljnije raspravimo o ovom pitanju sa uvaženim zastupnicima i rado ću ažurirati parlament po pitanju gdje smo ovdje. Dopustite da za početak kažem da ovdje se ne radi o pitanju je li Kina tržišno gospodarstvo ili ne, naravno da nije, ne bar na način na koji mi razumijemo ovaj termin, nego je pitanje hoće li Europska unija promijeniti svoju metodu za kalkulaciju dumpinga u istragama o e, dumpinškim postupcima i kao što je rekla e, izvjestitelj, istječe 15. godišnji rok od pristupa Kina svjetskoj trgovinskoj organizaciji i e, vremena primjera određena antidumpinga antidampiške metodologije i koja je to implikacija za našu industriju. Antidumping e, zapravo e, odnose samo na 1,38% naših uvoza iz Kine, ali može znatno omogućiti e, olakšati život e, industrijama koje pate od takvih nefer trgovinskih praksi. Sada analiziramo upravo ove tri opcije koje je spomenuo gospodin Lange. Prvo je da se ništa ne mijenja u zakonodavstvu Europske unije, E, Kina očigledno e, očekuje od Europske unije da promijeni svoju metodologiju u skladu sa metodologijom e, VTO i ako to ne učinimo, to bi moglo imati utjecaj na naše trgovinske ulagačke odnose i potencijalne pravne izazove. A to bi moglo donijeti sa sobom i troškove za, za poslovni sektor Europskoj uniji, a teško je procijeniti koje će to točno posljedice imati unaprijed, možemo samo spekulirati, ali postoji opcija, znači opasnost da bi ova opcija e, dovela Europsku uniju u položaj kršenja propisa Svjetske trgovinske organizacije. E, naravno, po pozivanjem na članak 15 e, protokola jasno je da će neke od odredaba isteći. Nadalje, Druga je da e, samo maknemo e, Kinu sa e, popisa zemalja koje nemaju tržišno gospodarstvo i da se ništa dalje ne učini, ali to bi moglo imati znatne negativne utjecaje na naše gospodarstvo, o čemu ste dobili neke informacije. Znači, sljedeća opcija, skinuti Kinu sa popisa takvih država, ali jačati EU trgovinske zaštitne mehanizme i e, na taj način e, na neki način kompenzirati ona narušavanje distorzije u e, kineskom gospodarstvu koje utječu na ovaj, na ovaj dumping. I svi znamo, naravno, da sve od ovih opcija ima odgovarajuće učinke i da će ih trebati pažljivo promotiti. U svakom slučaju komisija će pokušati učiniti sve da imamo instrument koji će se i dalje moći zaštititi od dampinške praksi i zaštititi našu industriju. Pravni savjet e, koji smo dobili kaže da će e, istekom e, prelaznog razdoblja trebati promijeniti metodu izračuna dampiške praksi i u svakoj, svakom tumačenju postoji razumijevanje da ovaj analogni pristup kakav ima naše sadašnje metodologija više neće se moći koristiti. Dakle, ovo su temeljne opcije i sve su tehnički komplicirane i imat će posljedice. Sada svakako vodimo duboku analizu učinka, dokument koji ste dobili samo je preliminarna prva procjena. Naime, mi, mi vas želimo e, informirati osim svemu što i mi znamo e, u okviru e, transparentnosti između naših institucija. Što se tiče suradnje s drugim dionicima, to je još jedno pitanje. Komisija održava redovne kontakte s glavnim dionicima, posebice industrijom iz Europske unije, koje e, također izmjenjuju mišljenja i slažu se s komisijom, a preliminarna ocjena učinka na industriju i zapošljavanje, a koja se temelji na metodologiji i postojećim podacima iz 52 predmeta koje se vode trenutno s kidom, s kinom, e, procjenjuje dakle e, se u toj studiji potencijalni negativni učinci E, prelaska e, sa e, sadašnje metodologije na novu metodologiju izračuna napiških praksi. Znači svaki scenarij recimo uključuje najgori scenarij, najgori scenarij je da ne upotrebimo nikakve zaštitne mjere. U sadašnjem scenariju otprilike 34.077 tisuća radnih mjesta moglo bi biti izgubljeno, a u dužem vremenskom razdoblju, ako pogledamo i druge sektore na koje bi to moglo imati učinka, studija pokazuje na nešto između 73.000 i 188.000 radnih mjesta, i ako se uzmu u obzir mogući učinci e, downstream i upstream na industriju, govorimo otprilike oko tri i tisuća radnih mjesta. To je svakako puno i to je važno, ali svejedno je mnogo niže od onog e, što pokazuju neke druge studije, na primjer e, Washingtonski institut za gospodarsku politiku, a, bez, e, e, a svi su izračuni bez e, ublažavajućeg faktora koji se mogu primijeniti. To treba uzeti u obzir. Ali svakako to sve treba uzeti u obzir i to su ozbiljne stvari koje utječu na ozbiljnost cijelog pitanja. Nadalje, pitanje koordinacije s drugim zemljama. U kontaktu smo s drugim partnerima po ovom pitanju, ali svejedno moramo imati na umu da sve članice Svjetske trgovinske organizacije moraju poštivati svoje pravne obveze i postupovne odredbe, a neki naši trgovinski partneri neće morati mijenjati zakone. Mi smo oni koji će morati promijeniti zakon, e, zakona i zakonodavstvo. Za nas će to trebati malo više vremena, nekima bi trebalo manje vremena, kao Sjedinjenim državama recimo. Dakle, mi smo u prilično jedinstvenoj e, situaciji ovdje, time što smo mi jedina zemlja koja je eksplicite navela e, Kinu kao zemlju bez tržišnog gospodarstva sa dampinškim praksama. Znači, što se tiče e, kamo ćemo krenuti u, po ovom pitanju, još ne znamo, ocjenjujemo koji će sve biti koraci potrebni i hoćemo li mijenjati zakonodavstvo. Ako hoćemo, vi ste su zakonodavaci, svakako e, poštivat će se redovna e, procedura između naše tri institucije. Ali nismo još došli do tog e, trenutka, pa svakako e, toliko s naše strane, a za sva ostala pitanja e, očekujem i raspravu. Hvala. Hvala za EPP, gospodin Winkler, minutu i Uvaženi kolege, povjerenče, što se tiče pitanja trgovačkih pitanja između Europske unije i Kine, mislim, trebali bi dalje govoriti da Kina nije ispunila pet e, kriterija koje e, za tržišno gospodarstvo. A tu postoji nekoliko aspekata. Pravni aspekt, znači ova automatičnost potrebe izmjena E, zakonodavnih izmjena, ali to nije automatski postupak izmjena našeg zakonodavstva. Naime, postoje opasnost za stotine tisuća europskih radnih mjesta i molimo komisiju da napravi duboku i sveobuhvatnu procjenu učinka. Zatim e, geopolitički sadržaj e, strateškog partnerstva Europske unije i Kina je nešto što zahtjeva više suradnja, a manje antagonizma svakako. I na kraje Treba naći e, mogućnost koja će biti prihvatljiva svjetskoj trgovinskoj organizaciji jer e, jer trgovinski sustav Europske unije Kine mora ostati moći funkcionirati i također treba e, imati u vidu i ove postupke za dumping koji se vodi protiv Kine, a svakako cijeli postupak mora biti transparentan i uključiti Europsku poslovnu zajednicu. Europa i Kina moraju imati jednake uvjete e, djelovanja na tržištu gdje će tržišne snage utjecati na to, a ne intervencija države. Hvala. David Martin za socijaliste, izvolite. Hvala lijepo. 15 godina smo znali da moramo danas donijeti ovu odluku. Čini se da komisija još nije donijela odluku i da nema sasvim jasnu strategiju Nadam se da ćemo evo danas započeti ozbiljan dijalog, dakle i sa parlamentom i sa zemljama članicama i sa predstavnicima tvrtki i sa predstavnicima kineske vlade. Mi želimo dobre odnose s Kinom i razumijemo da bi Kina htjela da joj se automatski dodijeli ovaj status. Međutim, oni bi trebali razumjeti i da smo 2001. imali očekivanja da će ona doista do 2016. postati tržišno gospodarstvo. Međutim, i povjerenica je sama to rekla, to danas još uvijek nije slučaj. I zato ne može doći do automatskog davanja ovog statusa ovoj zemlji. Ona ne može rješavati svoju prekapacitiranost eh, dapiških, eh, dapiškim mjerama. I povjerenica je to istaknuli. Imamo 52 istrage u području dumpinga, dakle utjecaj je još širi od, je širi od, samog, od same industrije čelika. Imamo se ne samo pripremiti na ovu nelojalnu konkurenciju, već moramo i sami urediti odgovarajuće trgovinske instrumente, mjere i postojanje ove scheme je nešto bez čega se ne može da bi moj klub podržao davanje ovog statusa Kini. Hvala lijepo. Hvala za e, klub ECR-a zastupnica Meklarkin. Izvolite. Status tržišnog gospodarstva za Kinu je jedno od najtežih e, pitanja s kojim ćemo se pozabaviti ove godine. Niz je aspekata koji moramo držati na umu u ovoj raspravi. Dakle, po mišljenju pravne službe komisija mora znati koje obaveze preuzela dakle u skladu sa pravilima VTO-a i mijenjanjem ovog e, statusa. S druge strane, Svjesna sam važnosti ovog pitanja budući da se i industrija čelika u mojoj zemlji teško poravlja ili se nikada neće poraviti, a to je zbog, zbog, toga, zbog cijene koju postiže kineski čelik na tržištu. Naši antidampinški zakoni moraju zadržati njihovu učinkovitost i time se možemo boriti protiv ove nelojalne konkurencije idućih e, mjeseci očekujemo studiju učinka kada je riječ o izmjeni antidampiških mjera, ali također zanima nas dakle i puno područje primjene instrumenata koji su nam na raspolaganju. Hvala. Riječ ima zastupnica Shake. Izvolite. Hvala, drage kolege. Dumping proizvoda na tržištu ispod cijena tržišta jednostavno nije dozvoljeno. Sada je pitanje na koji način riješiti ovo pitanje s obzirom na protokol koji je potpisan prije 15 godina. Naravno, pitanje koje je pred nama nije vjerujemo li mi da Kina ima tržišno gospodarstvo ili ne. Pitanje koje je sada pred nama je na koji način se boriti protiv nelegalnih e, trgovinskih praksi. Naš klub zastupnika smatra da se trebamo boriti protiv ovih, ovog složenog problema a istovremeno ne smijemo dozvoliti da e, neki zloupotrebe ovaj trenutak kako bi e, dodali dodatne zahtjeve e, za Kinu. Mi naravno znamo da moramo razmotriti ovo pitanje globalno. Moramo napraviti pravnu analizu i ojačati e, sustav koji se temelji na pravilima. Što se tiče Kine, ključno je da Europska unija također primjenjuje ono što traži od drugih i e, naša rješenja bi trebala rješenja Svjetske trgovinske organizacije. To znači da moramo imati E, trgovinske instrumente koji će nam pomoći da se borimo protiv dumpinga, subvencija ili bilo kakvih ilegalnih praksi ili Kine ili bilo koje druge države. Zato smatram da proaktivno trebamo djelovati i ne smijemo vjerovati u e, prijedloge onih e, koji smatraju da arbitražni sud STO-a treba o tome odlučivati. Hvala. Gue, gospodin Šulc. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Drage kolege, naša večerašnja rasprava ne bi trebala se razvodniti e, govoreći o tome je li Kina tržišno gospodarstvo ili ne. Mi moramo imati jedan politički odgovor na ovo pitanje. Sasvim je jasno da politički gledano Kina je e, odlučila povećati izvoz e, za 12%. U Kini E, minimalna plaća nije ništa veća nego u Rumunjskoj, Bugarskoj ili Češkoj, što znači da e, se sve više i više proizvoda uvozi u Europu iz Kine. To nam neće omogućiti da stvorimo e, radna mjesta u Europi, već samo u Kini. Ali istovremeno ne želimo stvarati sporove sa Kinom, zato trebamo imati konkretne prijedloge. Moramo zaobići cijeli ovaj okvir STO-a i rješavati ovo pitanje na bilateralan način, zaključiti sporazume vezano uz osnivanje cijena i pokušati izbjeći e, socijalni dumping. Hvala gospodin Budikov za zelene. Drage kolege, Gospodine povjereniče, Kina nije e, tržišno gospodarstvo, ali e, kineska vlada je rekla da se Kino mora priznati kao tržišno gospodarstvo zbog toga što to postoji e, pravna stvarnost koja je također značajna i također zbog toga što smo to Kini i obećali. Obećali ju jesmo, ali se moramo zapitati je li Kina ispunila ono što je obećala prije 15 godina. Nećemo sada naravno detaljno razmatrati svako od ovih pitanja. E, ja mogu priznati da ne ako gospodarstvo koje nije tržišno gospodarstvo bude prisutno kao takvo ako to gospodarstvo ne narušava naše gospodarstvo uz pomoć dumpinga. Postoji li prijetnja ovdje našem gospodarstvu? Da, postoji. Postoji jedan institut je rekao da e, oko 3 milijuna radnih mjesta je ugrožena. Komisija govori oko 200 tisuća radnih mjesta, ali e, i to je previše. Zbog toga znamo da najprije moramo napraviti sveobuhvatnu studiju o procjeni učinka. Također vas želim upozoriti na još nešto, gospođo e, povjerenice vi niste govorili o e, sadašnjem dumpingu u e, trgovačkim odnosima. Ako uzmemo u obzir da se kapaciteti sve više i više povećavaju u Kini i da to stvara pritisak na izvozni sektor, onda nikako ne možemo biti zadovoljni onim e, brojkama koje imamo na raspolaganju. Mi, zastupnici Europskog parlamenta, ne želimo biti naivni i ugroziti europska radna mjesta. Ne možemo bezuvjetno odgovarati na zahtjeve Kine, već moramo dati jedan konkretan predlog. Možemo dati status e, tržišnog gospodarstva samo ukoliko budemo imali antidampiške instrumente koji će biti učinkoviti. To je jedini način na koji to može funkcionirati, inače ne možemo reći da je Kina tržišno gospodarstvo. Gospodin Boreli. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. 11.12.2000 2016. godine Europa će trebati sasvim jasno se izjasniti i reći želi li ili ne dati status tržišnog gospodarstva Kini. Osim pravnih pitanja i rizika za radna mjesta, postoji i rizik neimanja sasvim jasnog stajališta Europske unije. Ono što mi želimo postići je veću transparentnost, veću učinkovitost u borbi protiv ovog izazova. Ali trebamo ići još i dalje. Moramo e, ispunjavati i druge zahtjeve za dobrobit naših poduzeća. Imamo jedan dokument u kojem se govori o radnim mjestima koja su ugrožena. No, međutim, ovaj dokument nije dovoljno precizan i potrebna nam je inicijativa Europske unije uz, e, koja će biti detaljno izanalizirana. Drage kolege, mi moramo zaista ozbiljno razmisliti o ovom pitanju uzimajući u obzir e, tržište Europske unije i moramo poslati sasvim jasnu poruku Kini. E, prijetnja e, pozivanja na e, arbitražni sud svjetske trgovinske organizacije nas ne smije uplašiti jer Kini nije u interesu ući u sukob s Europom. U ime nena gospođa Kapen. Hvala. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Kina preko trećih država ili direktno preplavljuje europsko tržište i to je nešto što je dovelo do krize u industriji čelika u Europi i do gubitka na tisuću radnih mjesta. Od 2014. godine je Europska komisija potaknula 16 slučajeva antidampiških i antisubvencijskih mjera, e, između ostalog i zbog čelika. Isto tako do 25% e, iznosa na carine je uvenesena kazna za Kinu. I dakle polovica svih slučajeva koje su potaknuta zbog ovih mjera se tiču Kine. A ipak 11.12. ove godine će se automatski priznati status tričnog gospodarstva Kini preko svjetske trgovinske organizacije. To priznanje bi značilo da bi za europska poduzeća bilo još i teže imati i zahtijevati pravedne trgovinske mjere. Ovo se tiče ključnih industrija u Europi koji već pate od visokih troškova energije i rada. 3,5 milijuna rada ili 2% e, bruto domaćeg proizvoda Europe su ovdje e, izloženi riziku. Zbog toga je potrebno provesti studiju o procjeni učinka. Govornik je prekinut. Oprostite gospođo Kapel, ali imate jednu minutu i ne mogu pustiti da govorite duže od minute 15, a da se vaši kolege na mene s ne ljute.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 zbog e, umjetnih e, cijena energije a ako imamo bilo kakve umjetne cijene onda mi nismo tržišno gospodarstvo i e, tu moramo donositi političke odluke, a ne odluke. Ne smijemo biti e, licemjeri. Vi ste ovdje licemjeri i ne e, brinete se za živote ljudi, već samo za kapital. Vi, socijalisti. Zato vama želim postaviti pitanje što će se desiti ako Kina sljedeće godine ili ove godine za Božić odluči svakom djetetu dati dar od stotinu eura. Hoće li time zaštititi djecu od jeftinog uvoza? Zahvaljujem. Gospodin Kaspari. Uvaženi gospodine predsjedavajući, za naš klub zastupnika je jedna stvar važna mi želimo da naši poslodavci i naša industrija i nakon prosinca ove godine da budu zaštićeni od e, proizvoda iz Kine koji su pod dumpingom. Postoje nekoliko rješenja, mi pozivamo Europsku komisiju da nam za sve opcije koje nas spomenula povenica predoči procjenu, detaljnu procjenu kod toga što možemo očekivati, jer na kraju želimo imati učinkovit instrument. Imamo socijalno tržišno gospodarstvo, imamo instrumente i svi ti problemi koje imamo, e, nevezano uz protokol o pristupanju pri svjetskoj trgovinskoj organizaciji ne, imamo zbog toga što Kina većim dijelom nije tržišnom gospodarstvu. Oni su neučinkoviti i tu možemo biti zahvalni jer bi inače nam zadavali još veće poteškoće danas u mnogim gospodarskim sektorima, ali ta neučinkovitost dovodi do toga, to su rekli i prethodni kolege, da stalno neke druge industrije od toga pate i moramo se moći od toga braniti. I kao drugo, Želio bih da se spomenemo i što se dogodilo 2000. godine kada je Kina netom bila prije prestupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Tada smo imali raspravu, imali smo također usmeno pitanje Europskoj komisije upućeno od odbora ITRE i tada je naša kolegica Man rekla da trebamo insistirati na tome da se svi doista pridržavaju pravila Svjetske trgovinske organizacije. Ja pozivam naše kineske prijatelje, molim vas da ispunite i ovaj dio obveza veznih uz pristupanje. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa kolega Skaspari. Na minutu i pol riječ kolegica Moska. Grazie, presidente. Anzi... Hvala gospodine predsjedavajući. Moj klub zastupnika je zaista zadovoljan ovom raspravom. Već mjesecima smo ju tražili. Za nas su stvari sasvim jasne. E, nisu ispunjeni uvjeti kako bi se Kini odobrio status tržišnog gospodarstva. Postoje pritisci u posljednjih nekoliko mjeseci zbog kojih je kolegi povjerenika odgodio ovu odluku za kraj 2016. godine i to je pozitivna odluka kako bismo imali dovoljno vremena za procjenu učinka i iznalaženje alternativnih rješenja i kako bismo mogli imati više informacija u odnosu na danas. Mi smo nismo e, sigurni da raspolažemo sa dovoljno informacija, a moramo e, djelovati brzo. Ovo traje već 15 godina, imali smo 15 godina da e, E, zamislimo, osmislimo neku učinkovitu strategiju. Situacija može biti i opasna jer e, moramo imati na raspolaganju instrumente koji će nam pomoći da se oduprimo Kini jer inače ćemo e, inače ćemo uništiti naše gospodarstvo jedino naročito ako se bude radilo o unilateralnoj odluci što se tiče konkurentnosti trgovina se mora temeljiti na vrijednosti jednakosti vrijednostima jednakosti. Hvala, gospodin Dalton. Hvala. sa e, 3 milijarde funti e, moja regija je regija koja uvozi dosta iz Kine. Da li ovdje vlada igra preveliku ulogu? Da. Na koji način to možemo izmijeniti? Sigurno na taj način što ćemo Kinu tretirati kao i sve druge. Ne možemo djelovati previše protekcionistički jer na taj način ćemo ugroziti e, i radna mjesta. Kina je htjela e, igrati po našim pravilima što je ogroman napredak za zapad napad, ali e, tržišno gospodarstvo e, ne spriječava antidampiške mjere, samo e, traži da one budu primijenjene uz poštivanje odluka i propisa svjetske trgovinske organizacije. Mi moramo vjerovati i u slobodnu trgovinu, ali isto tako vjerovati i u svjetsku trgovinsku organizaciju. Hvala. Jedna minuta, gospođa Desarnez. Ovo nije samo pitanje koje je osjetljivo, već se radi i o značajnom pitanju za naše gospodarstvo, za našu industriju, za istraživanje i za naše patente. Ova odluka nikako ne smije biti donesena u zatvorenom krugu. Moramo imati javnu raspravu koja će biti otvorena jer je ovdje previše toga u igri i nikako ne može postojati automatizam. Zato si moramo postaviti pitanje da li Kina ispunjava kriterije tržišnog gospodarstva? Očigledno ne i mi to svi znamo. I sve dok Kina ne bude provela reforme koje su nužne, sve dok konkurentnost ne bude u potpunosti lojalna, sve dok ne budemo igrali po istim pravilima, nećemo moći Kini dodijeliti status tržišnog gospodarstva. Hvala. Hvala. Jedna minuta. William Dartmouth. Kina želi imati status tržišnog gospodarstva, ali moramo naglasiti da je Kina već najveći izvoznik dobara u Europsku uniju. Kina izvozi proizvode u Europsku uniju u većoj količini nego što to radi Ujedinjeno kraljevstvo svake godine, a Kina nije država članica Europske unije. Kina e, na tržište Ujedinjenog kraljevstva izvozi čelik i vrši dumping na tržištu E, i to predstavlja ogroman izazov za našu industriju. Naša industrija je u potpunosti ugrožena zbog ovoga. Kada bi Ujedinjeno kraljevstvo imalo mogućnost nametati antidampinške tarife e, Kini, to bi bilo dobro, ali ta moć nam je oduzeta. E, stvari bi bile drugačije i u West Midlandu. Prema institutu europskih politika e, Kina dovodi u pitanje na tri milijarde radnih e, mjesta i zbog toga sigurno ne možemo omogućiti Kini status tržišnog gospodarstva. Imate plavu karticu, hoćete li odgovoriti na pitanje? Da, izvolite. Da li zaista vjerujete da s obzirom na ovo što e, je rečeno večeras da Velika Britanija nije u Europskoj uniji da bismo imali pravo nametati antidampinške mjere Kini. Gospodine Martin, ja zaista poštujem, vas poštujem, ali ako želite reći da premijer je previše slab i da ne zagovara britanske interese u Europskoj uniji, da ne zagovara britanske interese prema Kini, onda se u potpunosti slažem s vama. To je bio sasvim jasan odgovor. Minuta i pol, gospodin Schaufazer. Gospođo povjerenice, ne znam poznaje li ti povelju iz 1948. godine koja je potpisana na inicijativu Ujedinjenih naroda, e, povelja iz Havane E, kako bi se uspostavila jasna pravila za trgovinu u cilju postizanja mira i održavanja mira. Načela te povelje su sasvim jasna. Mora postojati jednakost u trgovinskoj razmjeni. Ne možemo e, natjerati nekoga u prevelik deficit. Također e, odobrenje su, državnih subvencija E, samo ukoliko se radi o suverenim odlukama i također se govori o zabrani dumpinga. Sasvim je jasno da danas Kina nije tržišno gospodarstvo. Kina se želi zaštititi, ona vodi politiku razvoja svoje zemlje i ne zanimaju je interesi drugih zemalja. Mi moramo e, sa Kinom trgovati na jednak način, a temeljem povelje iz Havane. Kina prouzrokuje neravnotežu što se tiče naše trgovinske razmjene u europskoj uniji. mi moramo pronaći novu ravnotežu za održivu trgovinu sa kinom i to se mora učiniti u okviru ujedinjenih naroda a ne svjetske trgovinske organizacije. hvala. Hvala. Minuta i pol, gospodin Čiku. Hvala, gospodine predsjedavajući, drage kolege. Mi se svi slažemo sa činjenicom da je Kina zaista dosta napredovala, naročito što se tiče e, zahtjeva koje je ispunila u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, ipak postoje određene poteškoće, problemi sa nedovoljnom transparentnošću, e, diskriminacijske mjere prema strancima, e, uplitanje vlade u tržište, nepoštivanje intelektualnog vlasništva i tako dalje. Zato si postavljamo ključno pitanje možemo li danas Kini dati status tržišnog gospodarstva 15 godina nakon pristupanja Kine svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Kina bi u tom slučaju mogla dovesti do krize radnih mjesta u Europskoj uniji. 30 do 50% e, e, zajamčenih prava bi bilo ugroženo. Mi e, želimo napredovati što se tiče trgovinskih odnosa sa Kinom, ali naš prioritet i prioritet strategije Europske unije mora biti zadržavanje, očuvanje radnih mjesta i otvaranje novih radnih mjesta. Mi si ne možemo dopustiti ovakvo ponašanje i djelomičnu provjeru informacija kada se radi o e, studiji učinka. Kada radimo procjenu učinka, ta procjena mora biti detaljna, moraju se procijeniti i pravni aspekti i zakonodavni aspekti i u svakom slučaju moramo imati odgovorno stajalište. Ispričavam se, moramo se uzeti riječ, sad na minutu i pol ima riječ Viktor Bostinaru. Hvala vam predsjedavajući povjerenice. Tema o kojoj danas raspravljamo jako je osjetljiva. Važno je shvatiti u čemu je srž problema i koje su posljedice ovog ili onog stava. Puna suradnja između komisije i parlamenta od ključnog su značaja i jako važni. Politički gospodarski odnosi između Europske unije i Kine su jako važni za obje strane, ali tu se radi naravno i o tržišnom natjecanju i statusu tržišnog gospodarstva Europske unije. Spominjao sam e, suradnju između komisije i parlamenta, samo je komisija ta koja ima E, stručnost i ekspertizu koja može omogućiti parlamentu da e, na najbolji mogući način ocjeni koja je najadekvatnije rješenje za donošenje odluke. U svakom slučaju moramo izbjeći gospodarsku i trgovinsku konfrontaciju ili sukob s Kinom, no istovremeno doista je nužno da sve mjere budu analizirane kako bi se izbjegle bilo kakve dramatične posljedice po industriju i zapošljavanju u Europskoj uniji. Dakle, trebaju nam novi tržišni obrambeni instrumenti. Hvala. Sada vas Belder ima riječ na minutu i pol. Hvala, predsjedavajući. Dodijeliti status tržišnog e, gospodarstva Kini, kao što to već rečeno, imalo bi ogromne posljedice. Ono o čemu se ovdje radi i što je u pitanju jeste ogroman broj radnih mjesta. Ne može se to po automatizmu dodeljivati i vjerujem da Europska unija s pravom slijedi Sjedinje američke države, Australiju. Treba imati svoj stav kako bi se moglo postupno dodjeljivati određen status nekim nekim sektorima pod uvjetom da se ispoštuju sva pravila. Dakle, to je nešto što se može uzeti razmatranje. Zatim bi se moglo razmotriti globalni pristup, ali u svakom slučaju treba paziti na izvoze i paziti na bolja pravila eh, uvoza, odnosno izvoza između Evropske unije i Kine. Kina mora poštovati u potpunosti sva, eh, sve preuzete obveze prilikom pristupanja svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Mi ne smijemo razočarati naše poslodavce i želim vam puno sreće. Na jednu minutu Dita Ranzova ima riječ. Hvala predsjedniče. Povjerenice, siguran sam da ste svjesni da mogućnost dodjeljivanja tržišnog tržišnog gospodarstva Kini jest sve dalje u svim zemljama među kojima je Češka republika. Kao što ste sami rekli, tu se ne radi samo o pravnom pitanju, već o pitanju koje će imati gospodarskih posljedica i stoga sam jako zadovoljna kada vidim da se tome posvetili su svoju pozornost. neki slučajeva kojima ste se bavili prošlog tjedna i koje ste obznanili e, koji ste obznanili u vezi s ministrom trgovine su dobri koraci no trebalo bi nam dostaviti dodatne podatke tako da bi trebalo svakako napraviti dubinsku analizu. Mislim da bi od ključnog značaja bilo izraditi plan B, ono što bi Europska unija mogla napraviti kada bi Kina dobila e, statut e, tržišnog gospodarstva i koje bi konkretne mjere mogli poduzeti kako bismo zaštitili e, sektore koji su izloženi nefer tržno nacanju. Hvala na minutu, gospodin Helmer. Predsjedavajući Kini ne bi trebalo dati status tržnog gospodarstva ovaj put. U Kini resursi se ne djeluju tržišno, e, cijene nisu, cijene ne određuje tržište slobodno, glavni sektori su E, podložni petogodišnjim tim planovima. Tržišno gospodarstvo, status tržišnog gospodarstva bi izazvalo veće probleme glede tampinga e, u češnoj industriji koji su izazvali ogromne probleme u Europi i drugdje. No predsjedniče vidim e, između ovdje velike veze sa europskom energetskom politikom. Niti ovdje tržište ne određuje resurse, niti cijene. To je nešto što se određuje schemom trgovanja emisijama, a sve to, svim s tim se upravlja iz Brisela. Dakle, možda bismo predsjedniče, možda ne bismo trebali raspravljati o Kini, već o tome da li sama Europska unija zaslužuje status tržišnog gospodarstva. Hvala vam. Sada ćemo poslušati kolegu Franka Prusta na minutu i pol. Predsjedniče, povjerenice, naš problem su metode izračuna antidumpinga a ne status e, tržišnog gospodarstva. Da li ovako važna tema treba ovisiti o tumačenju jedne rečenice iz jednog dodatka nekog protokola koji je donijela neka druga institucija? Pa da li je to doista ozbiljno? Ne. Politika mora biti arbitar te pravne nesnoće. Kina je partner i što više prijateljica. Trebamo si sve moći reći, no kada joj kažemo da ne poštuje naših pet kriterija za status tržnog gospodarstva, ona ih ne uvažava. Kada se branimo od e, njenog masovnog dumpinga, ona replicira pokričujući istrage. Kada je kažemo da nemamo jednako tumačenje članka 15. onda se možemo, možemo strahovati od trgovinskog rata. E, imali smo, nažalost, e, problema sa fotonaponskim čelijama, zatim tu je bila zabrana francuskog vina i druge su mjere bile tako da je Kina napravila velike poteškoće prvoj gospodarskoj sili na svijetu. Dakle, solidarnost mora biti naša snaga. Pripremimo se, moramo napraviti pak solidarnosti za izbjegavanje podjele, zatim fond solidarnosti za naša poduzeća koja je bila e, izvrgnute mjerama e, odmazde i zatim uspostaviti dijalog e, solidarnosti sa SAD-om, Japanom E, sve simpličke mjere su za, bi trebalo zabraniti. Ovdje se ne radi o tome da li da, da se kaže ne, već kako reći ne, a da se ne dovodi u pitanje naše, naše ulaganja. No, više bih volio da ne govorimo ovako o važnoj strate, e, strategiji pred našim prijateljima kinezima. Govornik je prekinut. Sljedeći govornik je Jo Lajnen. Poštovana povedenice Malmström, između toga da ništa se ne napravi i da postoje automatizam mora imati neka treća opcija kako bi imali poštene gospodarske odnose između Europske unije i Kine i ja vas pitam koji je to treći put. A i Europsko gospodarstvo postavlja isto to pitanje. Neke industrije, mogu tu isto tako spomenuti čeličnu industriju, su naime eh, pod velikim pritiskom zbog nelojalnih eh, gospodarskih praksi vaša brojka od 1,38% proizvoda koji spadaju u te dampiške proizvode, to zvuči dosta bezazleno, ali uzavši u obzir razvoj Kini, taj postotak se može značajno ubrzo povećati i stoga nam je potreban instrument kako bi se obranili protiv nelojalnog e, natjecanja. Rekli ste da se treba promijeniti način kalkulacije, da, ne mogu to biti cijenje u Kini zato što su cijene dosta netransparentne i stoga nam morate dati neki instrument koji je jednako vrijedan onome što imamo danas, a koji može djelovati prema pravilima svjetske trgovinske organizacije. Mislim da građani žele da ih Europska unija i štiti i da im donosi koristi. Hvala. Na minutu i pol riječ je Majinoslav Valeša. Brojni trgovinski obrambeni sporazumi danas pokazuju da Kina nije e, punopravni e, član globalne trgovinske organizacije, stoga s Kinom ne bi trebalo ni postupati kao s punopravnim članom e, takve zajednice dok ne ispuni svih pet kriterija koje je postavila Europska unija. Od ključnog značaja održati učinkovitu politiku za antidumpinga kako bi se moglo reagirati na brojne izazove kao one koji, s kojima su suočeni trenutno čelična industrija i druge i zahvaljujući ogromnim državnim potporama kineske kompanije mogu odlučiti da dominirati i brojna druga područja. Europska unija mora biti u stanju adekvatno reagirati i učin, na učinkovit način. Dodjela statusa tržišnog gospodarstva Kini bi drastično smanjila našu sposobnost da se suprotstavimo takvim e, tržišnim, e, takvom tržišnom narušavanju. To bi bilo ogrom, imalo ogromne posljedice i bilo bi to jako teško podržati e, Stoga vjerujem da bi Europska komisija morala e, naručiti službeni ocjenu učinka i e, tražiti od svih partnera i dionika da istraže načine i rješenja kako bi se postaralo da se stvori pravedna e, e teža za cijelu Europsku uniju i sektore. Hvala, imate plavi karton od gospodina Korvina Mika, hoćete li odgovoriti na njegovo pitanje? Hvala, gospodine Korin Mik, izvolite. Ako kupim kineski auto za 20 tisuća umjesto 40 tisuća i ostane mi 20 tisuća koje mogu koristiti, potrošiti na drugu robu, pa ja sam na dobitku, a i Europa na dobitku. Možda bi čašna industrija izgubila, ali druge industrije mogu dobiti. Dakle, ako se kupuje nešto od Kine, Mislim, što će oni uraditi s tim novcima koji im ostaju? Dakle, trebaju nešto od nas opet kupiti. Dakle, ako mi njima to prodajemo, oni to kupuju od nas, zar ne? Korvin Mike. Gospodine Korvin Mike, već ste imali e, pravna riječ. E, ja sam vam ipak dao e, pravo da držite plavi kart, da postavite pitanje. Vi ste to iskoristili kako biste održali govor, ja na to ne pristajem. No gospodin Valesa će vam, jer niste postavili pitanje. Hvala vam gospodine predsjedniče, to sam upravo htio i reći, ovo nije pitanje koje je meni upućeno i svi znamo da dotični kolega je velik, e, velika podrška za uništenje Europske unije, on nema konstruktivan dijalog i e, teško da vidim e, bilo što na što bi mu trebalo ovdje odgovoriti. Hvala. Sad na, na jednu minutu, Marija Arena, izvolite. Hvala, kao što su to rekli moje kolege, mi smo protiv automata tiče automatskog eh, dodjeljivanja statusa tržišnog gospodarstva Kini, jer to nije tržišno gospodarstvo. Mislim da to treba reći. Neki kažu da se ne radi, da se to pitanje niti ne poslije. Ne, treba to reći. Kina nije tržišno gospodarstvo. Zatim, trebaju nam eh, učinkovite mjere za borbu eh, antidumpinga protiv nepravednog gospodarskog natjecanja. Zatim, puno se govori o čeličnoj industriji, no to nije jedini sektor koji je danas ugrožen ovom e, agresivnom, e, meto, agresivnim, agresivnim pristupom e, Kine. Ne želimo isto tako da države članice imaju svoj individualni pristup, ne želimo protekcionizam, kao što neki kažu, već samo želimo protekciju, odnosno zaštitu protiv agresivne, nelojalne tržišne prakse Kine. Hvala. Hvala vama. sada na minutu ima riječ gospodin Van den Kamp. Hvala vam predsjedavajući. E, najprije se želim zahvaliti povjerenici na ovom jako dobro organiziranom postupku i na svim informacijama koje smo dobili. Ja sam član izaslanstva za suradnju s Kinom i za međunarodno tržište, ali i kao nizozemac moram vam reći da mi je ovaj dosije jako važan i mislim da se svi slažemo da za dobar razvoj, razvoj gospod, tržišnog, eh, odnosno svjetskog gospodarstva bilo bi dobro da se Kina može razviti i postati pravo tržišno gospodarstvo. Mi svi smo upoznati sa eh, sporazumom STO-a sa pet dodatnih kriterija Europske unije, no ukoliko Kina ne bude surađivala, istina je da naši glasači i naše stanovništvo u njihovo ime ne možemo očekivati da niti dozvoliti njihov dumping fotonaponskih e, čelija e, e, niti čelične industrije. Ja puno sreće želim povjerenici, ali sumnjam da će uspjeti ovo sve izdobiti. ste slobodna trgovina je samo od koristi za obje strane, za obje države, ako imamo pravedne gospodarske uvjete. Upravo je to nešto što Kina trenutno ne osigurava. To vidimo kod dampiških cijena, prije svega za čelične proizvode. S time su mnoga poduzeća pred rizikom i mnoga radna mjesta. Ako se Kini dodijeli status tržišnog gospodarstva, onda će Europska unija biti još i znatno teže pokrenuti posluke protiv takvih mjera. Jasno je da Kina nije tržišno gospodarstvo, a i postoji malo naznaka za to da je Kina spremna preuzeti e, to jest odstupiti od e, prakse usmjeravanja svog gospodarstva postepeno, nego sve naznake pokazuju da će to nastaviti činiti u budućnosti. radi se o pitanju protekcionizam, da li ne, radi se o pravednim trgovinskim e, praksama, tu se traži pomak od Kine, ali isto tako i odgovor Europske unije kako misli postupiti prema dumpingu. Gospođo predsjednice, ja sam i danas razočan zbog toga što vi niste skoro ništa konkretno rekli o tome danas što Europska komisija misli tu, po tom pitanju napraviti. Na jednu minutu, gospodin Fijalner, izvolite. Najprej hvala. Nikad nisam vidio toliku podršku od zelenih i ljevice i socijalista idealu tržišnog gospodarstva no, naravno, ukoliko želimo, e, mislim, svi su, svi su argumenti valjani. Ovdje se ne radi da li je Kina tržišno gospodarstvo ili ne, već se radi o tome da li trebamo uh, ispoštovati Kinu kao člancu STO-a. Dakle, pitanje kako će se ispoštovati ta trgovinska pravila i razgovaramo o tome što to predstavlja za zapošljavanje, no ono što je nevjerojatno je da se komisija uopće ne bavi tim pitanjima u svom pregledu antidumping mjera. I večeras ćemo reagirati pet minuta prije ponoći. Moramo naći prava pravila koja ćemo moći politički provesti. <laughs> Samo vam želim jedno reći, to je puno sreće vam želim. Hvala sada na jednu minutu. Manuel Morel. Hvala vam predsjedavajući. Kao što reče kolega David Martin, e, imamo veliki problem anticipiranja. Naime, znamo 15 već godina da će doći do ovog problema, a sada evo žurno izmišljamo neke, neka rješenja. To je već prvi problem. A druga stvar, to je jednoglasna stvar, dakle Kina nije tržišno gospodarstvo i sami kinezi kada s njima razgovara, nice ne prave da vjeruju u to. Pravo pitanje u ovoj raspravi nama se postavlja što mi to želimo za Europu, kako Europu želimo štititi, da li želimo Europu stratega koja se štiti imaginarnu Europu ili želimo biti e, u nekoj neki naivci. Neki kolege su rekli, pa bilo bi super da damo Kini taj status jer će ih to na, ohrabriti da e, se reformiraju. Pa ja mislim da Europa ne treba biti kreten u ovom e, globalnom selu. Mislim da se trebamo e, znati zaštititi i treba napraviti analizu tržišnog utjecaja i mislim da ste gospodine povjerenice shvatili poruku. Dakle, za nas, ne, za nas ne dolazi u obzir da se danas dodijeli taj status Kini. Hvala vam na vašem javljanju. Sada na godinu dana gospođa Darling. Hvala predsjedavajući. Znamo da ova odluka o statusu tržišnog gospodarstva se čeka već 15 godina od kako je Kina ušla u STO, no naše nacionalne vlade su namjerno ignorirale e, ulogu, odnosno ulog toga svega za naš tržišno gospodarstvo. Nitko ovdje ne tvrdi da Kina ima tržišno gospodarstvo. Dakle, o čemu se ovdje radi? Moji glasači koji su radili u čašnoj industriji i koji su proteklih mjeseci izgubili svoj posao u čelčnoj industriji i znaju šta im je dumping napravio. Naš, e, naši instrumenti za tržišnu zaštitu ne mogu se nositi sa kineskim kapacitetima usprkos usporavanju njihovog gospodarstva. Već godinama čekamo da naše vlade e, naprave modernizaciju koja je nužna e, Britanija u vijeću vodi tu manjinu koja može blokirati i dok vaši predsjednici plaču krokodilske suze u Engleskoj u biti eh, istovremeno daje se, potpisuju se ogromni ugovori eh, sa skin, skinom. Jačanje naših trgovinskih eh, obrambenih sustava je od ključnog značaja. Hvala vam. Imate pitanje od svog kolege Arnota, hoćete li odgovoriti? Da, izvolite. Hvala. Da li će se kolegica složiti da u Nortistu, njenoj regiji, ima najveći izvoz e, u Kinu, u cijeloj Velikoj Britaniji, no vjerojatno vi smatrate da e, Kina nije dio problema, već rješenja, no da li mislite da su dakle e, otpaci od čelika među najunosnijim artiklima, e, tržnim artiklima koje izvozimo Kini. Hvala vam na pitanju. Mislim da Europska unija jest dio odgovora e, glede pitanja čelične industrije. Mislim da prijedlog o cirkularnom gospodarstvu i paketu mjera e, kada se radi o recikliranju metala jest doista nešto što omogućuje oživljavanje regija kao što je East Side i regije čelične industrije. Dakle, nasprot ovome što govorite, mislim da Europska unija može puno toga napraviti, ali doista nam je potrebno pravedno gospodarstvo, a za to je potrebna valjana obrana gospodarstva. Hvala, Karolin Gras van ima riječ na jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedavajuću, gospođo Povjerenica. Mislim da smo načelno svi uvjereni u to da je još prerano dodijeliti Kini status tržišnog gospodarstva. Ona od pet kriterija trenutno ispunjava samo jedan kriterij za takav status. Zabrinjavajuća su i e, direktne posljedice na europsku industriju u onim sektorima koji se trenutno štite pomoću antidampiških mjera treba napraviti detaljnu procjenu, e, treba procijeniti učinak da vidimo koliko koje bi bile gospodarske posljedice. Prije svega u industriji čelika, u proizvodnji pive, u proizvodnji keramike, aluminija su radna mjesta pred rizikom nestanka. Ne smijemo biti prepravljeni sa jeftinim proizvodima. Mi želimo pravedno natjecanje s pravednim pravilima između europskih i kineskih poduzeća. Ako Kina dobije status tržnog gospodarstva, onda su nam potrebni moderni instrumenti zaštite trgovine eh, za zaštitu pred eh, subvencioniranim proizvodima i tu se poziva vijeće da prestani sa zastojem. Hvala. Zadnji govornik u običajnoj raspravi je gospođa Rodriguez Pimeno Fernandez. Estamos ante una realidad Hvala vam, gospođo Pravenice. Ovdje se radi o jednoj činjenici. U prosincu 2016. godine ćemo znati da Kina nije tržišno gospodarstvo, da se proizvodnja subvencionira, da se proizvode e, proizvodi roba sa dampiškim mjerima i tu imamo vrlo teško pitanje. Naime, s jedne strane postoji pritisak kineskih predstavnika, ali komisija ne bi tu trebala popustiti. Naravno da trgovinska politika ne može postati naš zajednički neprijatelj, ali Kina jednostavno ne ispunjava te kriterije, ta pravila, dolazi do dumpinga tu se doista radi o tome da će milijuni obitelji postati žrtvom toga, da će doći do ugrožavanja radnih mjesta i doći će do izravnih i neizravnih posljedica. Primjerice u industriji keramike gdje je u mojoj regiji zaposleno 7000 osoba, sve te osobe će biti ugrožene. Trebamo dakle imati procenu učinka, a isto tako trebamo imati vlastitu politiku kako ne bi došlo do jednostranih e, donošenja politike. Hvala sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Prvi govornik je gospođa Mihajla Šojdrova na jednu minutu. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, dragi kolege, dragi kolegice, gospođo predsjednice. U ovoj raspravi mogli ste čuti da imate veliku podršku od svih nas vezano uz to da Europska komisija sada treba iskoristiti ovo vrijeme pred sobom i da pripremi mjere koje će zaštititi europsko tržište pred dampiškim cijenama iz Kine. Ali mislim da je ova situacija ovdje dosta neobična koju smo konstatirali. Naime, gospođa povjerenica je vrlo jasno rekla da Kina nije tržišno gospodarstvo. No, unatoč tome čini se da ne možemo spriječiti da će za godinu dana Kina dobiti taj status i to samo zbog toga što je prošlo međuvno 15 godina. I ja postavljam sljedeće pitanje vezano uz to. Zašto to razdoblje od 15 godina smo definirali kao takvo, ako ga onda uopće nismo iskoristili za ništa ili ga nismo morali iskoristiti? Gospođo povedenice, mislim da trebamo zaštititi europsko tržište, da trebamo imati na umu rizike za socijalne politike, ali trebamo koristiti i drugačije instrumente kako ne bi ponovno kako ne bi došlo do zapravo takve situacije. Hvala lijepa. Ines Kun Bilbao je sljedeći, govornik. Na jednu minutu izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Gospođo povedenice, Kina je tržište gdje se neki, neki sektor industrije iskorištavaju sa socijalnim pravilima i okolišnim pravilima koji nisu u skladu s našima. Zbog toga dolazi do velikog dumpinga i stoga imamo e, opasnost za mnoge regije, primjerice kod nas u Španjolskoj. Cijela čelična industrija se zapravo, se zapravo, je zapravo tu u opasnosti. Doista se moramo ovdje založiti za to da Europska unija zaštiti taj sektor. Mi mislimo da bi trebalo nastaviti s reformama u Kinom, da bi trebalo se razviti sustav tržišnog gospodarstva, sustav gdje bi postojala održivost, gdje bi došlo do pravedne raspodjele bogatstva. Tu sada trenutno imamo takve odnose koje nisu održivi i zbog toga, gospođo Prenice, hitno očekamo vaš odgovor. Hvala vam lijepa, dobro večer kolege. Nastavljamo sa spotnim javljenim za riječ. Gospodin Kaputo, na jednu minutu. Jednu minutu. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. U ovoj raspravi ste mogli vidjeti da Europski parlament zauzima stav vezan uz to da Kina dobije status tržišnog gospodarstva. Europska komisija govori o studiji procjene učinka gdje bi mogli vidjeti do kakvih bi mogućih scenarija došlo gospodarski i geografski gledano kada više ne bi vrijedile antidampičke mjere. Bilo bi dobro kada bi Europska komisija održala javnu konzultaciju, kao što to inače čini pri važnim zakonodavnim dokumentima kako bi se slušala mišljenje javnosti. Sutra se sastaje e, vijeće za trgovinu i države članice su dobile i informaciju da postoji određen broj radnih mjesta koji su ugroženi zbog ove odluke. Bilo bi dobro kada bi znali parametre za procjenu broja, broja nestalih radnih mjesta. Ako se Kina pridržava kriterija, onda može dobiti status tržnog gospodarstva, ali u svakom slučaju trebamo imati i plan B. Gospodin Marija, s jednu minutu. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Što se tiče statusa tržnog gospodarstva za Kinu, tu se vodi rasprava i o tome hoće li se dalje imati antidampičke mjere za kineske proizvode. Mi moramo zaštititi našu industriju, naše gospodarstvo, ali sada kao prvo trebamo i govoriti o kineizaciji europskog gospodarstva. tu imamo sukobe interesa a i privatizacije do kojih je došlo primjerice u Pireskoj luci i drugdje. To je tražila primjerice Trojka i Kina je zatim Grčkoj državi ponudila svote u milijunskim iznosima dok je isto to kinesko poduzeće prije godinu dana tu istu slotu još nudilo nekom turskom poduzeću. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Kao što smo već čuli u ovoj raspravi, Kina nije tržišno gospodarstvo. I mi raspravljamo o tome trebamo li joj dodijeliti status tržišnog gospodarstva ili ne, ali ja mislim da to ne možemo. I to zbog toga što bi prvo trebali podržati Kinu, u svom razvoru ka državi koja poštuje ljudska prava i koja će biti zemlja demokracije, država koja će poštivati okoliš i tako dalje. Ali dumping prije svega u industriji čelika je veliki problem. No, ishodična točka bi trebala biti ta da bismo se trebali pobinuti da Kina počinje s poštivanjem zajedničkih e, vrijednosti i da se počinje ponašati kao tržišno gospodarstvo. To ne znači slobodno, to znači da trebamo imati zajednička e, etička pravila o trgovini koje će Kina poštivati. I nadam se da možemo pomoći Kini u svom razvoju kako bi dobila taj status tržišnog gospodarstva, ali taj trenutak još nije došao. Hvala vam. Hvala vam, gospođo predstavljajuća, gospodine Prvniće. Prije nekoliko tjedana je rečeno da bi stotinjak tisuća radnih mjesta u čeličnoj industriji moglo nestati. Dio toga se tiče i moje izvodne jedinice u Walesu. Gubitak tih e, radnih mjesta bi imalo daleko sežne posljedice na život lokalnih građana i na gospodarstvo. Mi trebamo spasiti čeličnu industriju u Walesu. Oni trebaju imati dugoročnu budućnost, a to znači da moramo brzo istražiti e, dampinške mjere Kine i da trebamo hitno djelovati po pitanju e, carinskih pristojba za kineski čelik. Tisuće tona kineskog čelika se svakog tjedna uvozi u Opsku uniju, to ugrožava na tisuće radnih mjesta. Znam da i druge države pate na sličan način od toga. Status tržišnog gospodarstva bi e, učinilo gotovo nemoguće nametnuti carinske pristojbe kineskom čeliku unatoč našim problemima. I stoga se ja tome snažno odupirem. Hvala. I za završetak gospođa Begin. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, gospođo U prošlosti smo tražili već od Europske komisije studiju o procjeni učinka vezano uz status stručnog gospodarstva za Kinu. I zapravo ja nisam očekivala tako politizirani rezultat kao što ste vi to iznijeli. 300 tisuća radnih mjesta bi po vašem mišljenju trebalo nestati, a druge nezavisne studije kažu 3 milijuna radnih mjesta. Zašto takva razlika u statistikama? Odakle dolaze te brojke? 1,3% izvoza iz Kine ka Europske uniji su trenutno obuhvaćeni antidampiškim mjerama, a to je krivo. U stvarnosti je taj postotak puno viši. Ako se više neće moći nametnuti antidampiške mjere, onda će izvozi ponovno porasti. Isto tako uopće niste razmislili o tome da bi moglo doći do toga da Kina ne dobije status tržišnog gospodarstva i da se drugačije računaju antidampeške carinske pristobe. Ja već iz vašeg govora čujem e, koje su vaše intencije, a one su nisu dobre za poslodavce. Evo, završili smo spontanim javnim za riječ, pa ćemo vama riječ, gospođo Prvenice Malstrom. Hvala vam lijepa, gospođo Prvenice, dame i gospodo, hvala vam na ovoj raspravi. Mi smo pažljivo e, saslušali vaše poruke o ovome. Europska komisija je svakako svjesna koliko je to složeno pitanje vezano sve te aspekte u ovom dosjeu, a koliko je to i važno za radna mjesta i za neke e, industrije. Konjenski uzroci svega toga o čemu ovdje raspravljamo je konstantno e, narušavanje tržišta u Kini, pretjerani kapaciteti Kine, sve to dodatno otežava bilo kakve odluke. Zajedno s drugim kolegama u komisiji smo u kontaktu s Kinom, pokušavamo imati dijalog s Kinom. Od ključne važnosti da Kina djeluje po pitanju toga i da ne izvoze na druga tržišta jeftin čeli kao što to čine danas i to neovisno o tome kako ćemo odlučiti po pitanju statusa tržišnog gospodarstva. Mi pozdravljamo u raspravu i nastavit ćemo e, razmatrati sve aspekte ovoga, pravne aspekte, socijalne aspekte i tako dalje i naravno pripremamo studiju o učenika učinka s kojom ćemo pokriti nekoliko e, sektora. E, to je nešto što ide dalje od ovog što smo vam preliminarno već predali. E, rečeno je da se radi o milijunima radnih mjesta, ali to znanstveno jednostavno nije održivo. Zato što se onda polazi od pretpostavke da će sva trgovina s Kinom biti pod antidampinškim mjerama. A ja sam rekla da se to tiče samo 1,38% naše trgovine s Kinom na koje se primjenjuju antidampiške mjere. Mi gledamo je li moguće postići pravilnu težu između tog cilja da pružimo zaštitu našim industrijama protiv nelojalnih praksi Kine putem pojačanog instrumenta za trgovinu kako bi zaštitili maksimalni broj radnih mjesta u Europi, a da istodobno i poštujemo pravne obveze i da imamo slobodnu trgovinu i ulaganje što je u našem zajedničkom interesu. Ova rasprava će se nastaviti i budite sigurni da ćemo informirati Europski parlament o svim koracima u ovim raspravama. Hvala vam lijepa gospođo. Hvala vam lijepa gospođo.